Podijelili smo nagrade ženama koje rade na inovacijama u ruralnim područjima. te posebice na, zbog inovativnosti koje uvode u svoja poljoprivredna gospodarstva. Eto, zbog toga sam kasnio, no i onako ponedjeljkom e, krećemo uz malo kašnjenja. Danas imamo dakle jedan zapravo akademski sastanak, s nama je čitav niz stručnjaka koje je parlament pozvao i zastupnik De Castro će se složiti sa mnom kada kažem da možemo napokon krenuti s radom. Vidim da nema prigovora na dnevni red. Zatim, želim vas obavijestiti da eh, se naš sastanak prenosi putem interneta i prijevod imamo na 20 jezika. Što se tiče zapisnika od 24. rujna, ukoliko nemate prigovora, smatrat ću da je i taj zapisnik usvojen. Dakle, danas ćemo održati seminar o zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon 2020. Tema seminara je ocjena zakonodavnih prijedloga koje je donijela Europska komisija. E, mm, ovu je studiju pripremila naša, e, naš policy department. I kao što svi znamo, mm, pokrenuta je rasprava o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike i ta rasprava traje već mjesecima. Naši izvjestitelji e, rade na raznoraznim temama koje su usko povezane sa zakonodavnim prijedlozima Europske komisije. Stoga ponavljam, budućnost zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine, ocjena zakonodavnih mm, prijedloga Europske komisije je e, naslov današnjeg seminara. Na seminar smo pozvali stručnjake koji će nam izložiti svoja mišljenja. Kao što svi znate, već smo imali jednu prezentaciju nekoliko studija i nekoliko analiza početkom mjeseca. Govorili smo najviše o problemima povezanim sa e, konkurentnošću e, unutar zajedničke poljoprivredne politike. A danas ćemo govoriti o strateškim planovima. A osim toga govorit ćemo i e, o ostalim temama koje su vezane uz organizaciju zajedničkog tržišta. Imamo tri dijela, dakle to su strateški planovi nakon 2020 Dakle, na koji način postići e, ciljeve Europske unije kroz te strateške planove? Dakle, e, fokus će biti stavljen na ciljeve. S nama je gospodin Emil Erjavec e, sa sveučilišta u iz Ljubljane, iz Slovenije. I on će nam predstaviti svoj rad. Druga tema se odnosi na e, podršku u okviru, to jest potporu u okviru zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. E, dakle, preciznije ovdje je riječ o novoj strukturi izravnih plaćanja. I to kako bismo e, riješili izazove u poljoprivrednom sektoru. O tome će nam govoriti gospodin Jongel iz Nizozemske sa sveučilišta Wageningen. A treća tema se odnosi na sektorski pristup u zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon 2020. te e, moguće mm, te mogući načini da se unaprijedi lanac proizvodnje hrane. O tome će nam govoriti gospodin Tomas Garcia Askarate iz Španjolskog nacionalnog istraživačkog vijeća. Oni će nam predstaviti svoje studije, imat će svako od njih po 15 minuta, i nakon prezentacija ćemo razgovarati mm, sa, javit će se naši zastupnici, nekolicina zastupnica, zastupnika će predstaviti njihova izvješća i nakon toga ćemo onda imati vremena za postavljanje pitanja. I na kraju ćemo eh, našim stručnjacima dati prostora e, za, e, da zaključe. E, hvala vam. Izvolite, gospođo. Hvala. Gospodine predsjedavajući, ja sam htjela reći da je danas Međunarodni dan žena u ruralnim područjima. A mi u Europskom parlamentu ne možemo zanemariti ulogu žene u poljoprivrednom sektoru te u ruralnim područjima. Stoga sam ja to željela spomenuti na početku ovog sastanka zato što bi meni se osobno, zato što bi meni osobno bilo drago i mom klubu, dakle da imamo zajedničku poljoprivrednu politiku koja će se usredotočiti i na ulogu žene. Stoga vas molim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 Drago nam je da ste e, progovorili o toj temi i ja sam se na početku sastanka osvrnuo i spomenuo Međunarodni e, dan žena iz poljoprivrednih područja. I sam sam rekao da sam sudjelovao na ceremoniji dodjele e, nagrada u sjedištu organizacije Kopa Kođeka. No hvala vam što ste i vi to spomenuli. Naravno da e, moramo priznati ulogu žena u poljoprivredi kao i e, priznati važnost uloga svih žena koje su ovdje prisutne. Vi se također bavite poljoprivredom, možda ne e, u svom svakodnevnom radu, ali ste također, ali se također bavite tom temom. Stoga se i vama želimo zahvaliti. Hvala vam gospođo uh, Herans. A sada prelazimo na, to je dajem riječ našim stručnjacima. Izvolite, imate po 15 minuta. Uh, zastupnik Flanagan želi nešto reći. Ja bih radio da se ne moram javiti za riječ, ali ovome se veselim već prošli tjedan. Eh, htio sam reći da sam nezadovoljan zbog toga što eh, se zastupnici ovog eh, odbora ne pojavljuju na sastancima. Svaki put je neka isprika. Mene je i otac, i otac mi je rekao, pa jel vidite vi kako to loše izgleda? Zastupnici su izabrani a, i moraju raditi dva dana i već ih nema. To je stvarno uvreda svima koji se pojave i to je uvreda i mojoj djeci koje ja ne vidim zato što ja dolazim na svoje radno mjesto. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Hvala vam. Imate potpuno pravo. Svakog ponedjeljka imamo iste probleme sa nazočnošću zastupnika. I siguran sam da će e, sve informacije koje danas dobijemo od naših stručnjaka biti prenešene zastupnicima preko suradnika. I ja vas potpuno razumijem. E, ali dobro, sada ću dati riječ e, prvom stručnjaku. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dragi kolege i gosti, pozivam sam da procijenim dizajn novog strateškog plana za zajedničku poljoprivrednu politiku uz poseban naglasak na poglavlje 5 vezano uz predložene prijedloge. E, istraživačka skupina na, na sveučilištu Ljubljani sastoji se od e, agronomista, stručnjaka za poljoprivredu, e, stručnjaka za zaštitu okoliša iz Europe i Slovenije. Analiza se temelji na kvalitativnoj procjeni modela ostvarivanja rezultata, tiče se E, potencijalnih rizika na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Dopustite mi da vam predstavim e, na glavna saznanja i glavne rezultate te studije i preporuke za politike. Dakle, studija se e, bavi sa tri resursa. Najprije imamo dostupne informacije i uglavnom se bavimo tvrdnjama drugih skupina, predstavnicima koji akademske zajednice, vrlo je važno da e, reći da ova tema nije e, dubinski ispitana i provjerena i istražena. I stoga u drugom koraku mi smo željeli i razvili smo jedan upitnik i dobili smo odličnu reakciju znanstvenika, organizacija proizvođača i svih koji se bave e, ZPP-om. Također, naša kvalitativna procjena se temelji na teorijskom okviru koji je utemeljen na donošenju odluka na temelju dokaza ili takozvano EBDM-u. Taj pojam bi se trebao temeljiti na objektivnim znanstvenim dokazima i trebaju se apstraktna razmišljanja iskoristiti da nadopune političke realnosti. U praksi to znači da smo pratili one znanstvenike koji bi spominjali da nepotpune informacije, lobiranje, manipuliranje i dosluh je nešto što postoji u sustavu i stoga je sustav teško implementirati u praksi. E, to ograničava naš pristup i uzeli smo to sve u obzir kada smo procjenjivali prijedloge. Općenito govoreći, novi modeli ostvarivanja rezultata se mogu smatrati korakom u pravom smjeru, obzirom da je ovo temelj novog suvremenog upravljanja. Isto, tako, isto tako je vrlo bitno pojačati legitimitet novog ZPP-a, no predloženi modeli provedbe se temelje na programima za ruralni razvoj i obuhvaćaju isti sustav upravljanja. Kao takvi, oni sadrže sve nedostatke i manjkavosti postojećeg sustava. Što se tiče rizika, oni su vezani uz e, najslabija, najslabije karike, administrativno opterećenja u smislu planiranja na razine država članica i smanjivanje rizika, odnosno standarda e, u cijeloj Europskoj uniji. Naša studija se bavi time da bi predloženi e, predlozi trebali dovesti do općih rezultata. Vidimo ograničene e, poticaj država članice da e, usvajaju bolje politike i mi ističemo potrebu premošćivanja jaza u smislu odgovornosti i ostvarivanja novih modela provedbe. Neki primjeri pokazatelji nisu izravno vezani uz postojeće ekološko zakonodavstvo. Postojeći predlozi ne razjašnjuju jasno e, metodu kvantificiranja i referentne vrijednosti. Također, pozadinski dokumenti i analize za odobrenje strateških planova E, su manjkavi. Još je također problematično to što postojeći sustav je previše restriktivan. Države mogu izabrati samo određene mjere i usvojiti ih. Proces strateškog planiranja je prepušten kapacitetima država članica bez ikakvih jamstava da će uspjeh na razini EU-a biti mjerljiv. Nacionalni prioriteti proizlaze iz prvotno nepreciznih metoda kao što su SWOT analiza, isto tako ne odražavaju prioritete na razini EU-a. Stoga, postupak koji se tiče odobravanja strateških planova je zapravo jedini mekanizam koji Europska komisija ima u svojim ovlastima kako bi se ostvarilo ambiciozno e, ostvarivanje ciljeva. Vrlo je bitno da Europska komisija bude osnažena kako bi mogla provoditi kvalitativne procjene strateških planova E, strateški planovi ZPP-a morali bi se državati zadovoljavajući i uravnoteženu razinu konzultacija između dionika i moraju biti uključeni, uključena sva javna tijela. Vrlo je bitno da Europska komisija bude dobro opremljena kako bi mogla procijeniti strateške planove unutar prihvatljivog vremena. Postupak usvajanja bi trebao biti formaliziran uz činjenicu da bi se mišljenja dionika na nacionalnoj razini trebala uzimati u obzir, što bi to pojačalo legitimitet dokumenata. Rizici uglavnom proizlaze iz različitih kapaciteta dionika u različitim državama članicama. Uzimajući u obzir činjenicu da resursi e, e, ZPP-a se temelje na različitim mjerama. Države članice imaju malo iskustva u programiranju različitih instrumenata ZPP-a na integrativni način. Trebali bismo osnažiti države članice u smislu više razine subsidijarnosti, e, no sve to može rezultirati i većim administrativnim opterećenjem. Stoga e, trebalo bi e, implementirati kapacitete za provedbu, a to će biti najveći izazov prvenstveno za manje države članice i one koje su se priključile Europskoj uniji nakon 2004. Bez analitičke potpore i inkluzivne pripreme za strateške planeve moglo bi doći do značajnih razlika u provedbi e, u različitim državama članicama. To bi moglo prouzročiti urušavanje standarda u pojedinim državama članicama što bi oslabilo zajedničku poljoprivrednu politiku. Stoga, prijedlog ZPPA bi trebao biti kombiniran u smislu značajnih mehanizama na razini eu i država članica. Trebalo bi e, osigurati e, učinkovito uključenje civilnog društva e, i u smislu kreiranja i nadzora provedbe strateških planova. E, planovi za unapređenje bi trebali postati formalnim dijelom cijelog postupka. Također, pojačani proračun za tehničku pomoć bi se trebao iskoristiti kako bi se poboljšala dubina i kvaliteta prikupljanja podataka i analiza. Taj proračun bi se trebao proširiti na prvi stup ZPP-a. Praćenje i e, mjere unutar praćenja nadzora bi trebale biti precizirane na više razini. Trebali bi uhvaćati sve cikluse e, provedbe politike. Sljedeće razdoblje je razdoblje učenja i stoga izvori podataka moraju e, biti prošireni. I države članice i tijela EU-a bi Pritom mislim na zajednički istraživački centar, Europsku ekološku agenciju, Eurostat. Sve te institucije trebalo bi preuzeti svoju važnu ulogu i ostvarivati je. E, trebalo je staviti, treba staviti naglasak na pokazatelje za učinkovitije strateško planiranje. Europska komisija država članice e, trebaju osigurati pouzdane neovisne znanstvene, tehničke, stručne dokaze kojima podupiru svoje odluke. To iziskuje uspostavu zajedničke platforme sa otvorenim pristupom svim strateškim planovima, izvješćima o napretku i evaluacijskim izvješćima, nešto poput Europske inovacijske platforme. Mi smo pokušali razviti i neke amandmane nadopune izmjene za nacrt uredbe i oni su sljedeći. Prva preporuka je osnaživanje načela da se ne vraća na staro stanje uz zahtjev da se zadrži minimalno e, apsolutni udio potpore klimatskim i ekološkim ciljevima. Drugo, potrebno je uključiti kvantificirane ciljeve iz strateških planova koji proizlaze iz e, ekološkog zakonodavstva i preuzetih obveza. Zakonodavni prijedlozi trebaju e, biti odjeljeni u smislu zajedničkih i nacionalnih ciljeva. Ovdje je najbitnije pitanje ciljevi koji se tiču prihoda i situacije, socijalne i društvene situacije u ruralnim područjima. Treće, treba osnažiti proces konzultacija sa dionicima uz uvođenje više obvezujućih zahtjeva koji se tiču sastava stranaka koji su uključene u proces, zajedničko donošenje odluka, praćenje i evaluacija. Sve bi to trebalo uključiti u prilog broj 3. U članku 106 predložili smo uključivanje kriterija o ambiciji i dostupu nacionalnih ciljeva koje što bi bilo sukladno sa potrebama i konzistentnim dosljednim korištenjem logike na temelju dostupnih podataka. Nadalje, prijedlozi su ojačati sustav upravljanja i koordinacije, to jest odjeljak koji se na to odnosi sa sadržajima u prilogu 3 vezano uz inkluzivni pristup. Šesta točka u odjeljku koji se tiče pojednostavljenja. On je prvenstveno usmjeren e, upućen državama članicama. Specificiraju se razlozi i relevantnost ciljeva na razini EU-a. Sljedeća točka uključiti obavezni prilik za planiranje i obuku osposobljavanje državnih službenika i dionika koji su uključeni u provedbu strateških planova. To bi trebalo biti obavezno. Također potrebno je uključiti pokazatelje za učinak i kontekst kontekstualne pokazatelje u sustav izvješćivanja i praćenja, jer jedino takvi pokazatelji, jer samo takvi pokazatelji koji se e, tiču učinka su nedostatni, da se sagleda cijela situacija i da imamo ambiciozni plan. Sljedeća točka, odnosno posljednja točka, obavezni dio izvješća bi trebao, trebao biti neovisna kvantitativna i kvalitativna javna procjena i mi predlažemo da to provode ne samo tijela komisije, već i neovisne skupine stručnjaka na razini EU-a i na nacionalnoj razini i na posljedko obavezni dio tehničke pomoći bi, bi trebao biti posvećen uspostavi e, baze stručnih podataka i temelja za e, analize. I zaključne napomene u razdoblju od 2020. do 2027. godine to treba biti razdoblje bolje provedbe planiranja i planiranja za ZPP no inače ne možemo očekivati e, bolje rezultate. E, potrebno je primijeniti dugoročniju perspektivu i naglasiti važnost kolektivnog učenja i e, izgradnje sustava. I posljednji Posljednje vrlo važno pitanje je da su zakonodavci vijeće i komisije bi trebali odrediti koji model u političkom smislu bi bio najbolji i možemo ga očekivati. Ako je cilj više razina fleksibilnosti i političke odgovornosti, moramo shodno tome djelovati kako bismo omogućili transparentnost, uključenje dionika, pristup koji se temelji na dokazima i pozitivno tržišno natjecanje konkurenciju između zemalja. Stoga strateški planovi se moraju sagledati kao korak u susret jačanju kapaciteta i sposobnosti i odgovornosti u dugoročnom smislu. Hvala na vaše pozornosti. Hvala lijepo. Sada ćemo dati riječ našem stručnjaku sa sveučilišta Van Geningenu, gospodine Jongenel. Izvolite, imate 15 minuta. Hvala vam gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Hvala što ste me pozvali da dam svoj doprinos raspravi o novom prijedlogu za ZPP. Ja bih e, u svom izlaganju želio govoriti o mjerama ruralnog razvoja i o izravnim plaćanjima. To je glava 3 ovog zakonodavnog prijedloga a u svjetlu izazova koji postoje, a mi smo pokazali u našem dokumentu kako postoje izazovi na razini poljoprivrednih gospodarstava, ali isto tako i zaštite klime i okoliša te na ruralnoj razini, da kako ti izazovi variraju od regije do regije, situacija nije homogena, a to podrazumijeva da nam trebaju odgovarajuće mjere kako bismo se mogli nositi sa tim izazovima i mi smo dali ocjenu predloženih mjera u svjetlu upravo e, te problematike. Na samom početku je postalo jasno da je potreban e, jedan e, ciljani interventni pristup mjerama politike koja uzima u obzir heterogenost situacije, da kako subsidijarnost može pomoći u boljem usmjeravanju politika u tom smjeru, premda to ima i svoju negativnu stranu jer to može e, izazvati neke druge procese. Ja ću se baviti, kao što sam rekao, glavom broj 3, bavit ću se instrumentima, predloženim interventnim mjerama vezano uz sadašnji ZPP, dakle ono što znamo kako su te mjere do sada funkcionirale, jesu li slične i postoji li neke nijanse i znamo li iz literature ili pak iz praktičnog iskustva da postoje neke informacije koje bi olakšale određene mjere. Htio bih vam na samom početku objasniti ovu brojku. Dakle, ovdje imate e, ekološka bioraznolikost i dohotak gospodarstva. Tu negdje u sredini nalazi se status quo. Dakle, što je viša pozicija na osi, to se bolje postižu ciljevi. Kao što ste čuli od mog kolege, ovdje se E, su zelenim strelicama objašnjenja kretanja od sadašnje do nove situacije. Ja sam se više bavio instrumentima koji su označeni ovim strelicama. Ja ću usporediti različite instrumente i pokušat ću objasniti u kojoj mjeri ti instrumenti mogu doprinijeti provedbi određenih ciljeva. Frisch i Timbergen e, su inače bili dobitnici Nobelove nagrade. Dakle, ovdje se govori o tome na koji način se mogu postići, postići niz ciljeva. Da kako za svaki cilj treba prije svega odrediti određene vrijednosti, ciljane vrijednosti. Dakle, krenut ću od izravnih plaćanja. Najprije ću vam iznijeti nekoliko zapažanja o izravnim plaćanjima, nakon toga ću nešto reći o mjerama ruralnog razvoja i nakon toga ću iznijeti i prijedloge za raspravu u dvorani. Što se tiče izravnih plaćanja, potpora dohodku poljoprivrednih gospodarstava nije ujednačena. Kao što znamo, oko 81% izravnih plaćanja idu 20% poljoprivrednika. Mogli biste reći da, li to je zato što nismo ujednačili razinu izravnih plaćanja u Europskoj uniji. Kada bismo to učinili, onda, bismo, onda bi čak 86% tih izravnih plaćanja išlo nekih 20% poljoprivrednika. To ne bi riješilo pitanje nejednakosti, odnosno ne bi povećalo jednakost. Zato nam trebaju bolji kriteriji koji su više usmjereni na potrebe, Tako da i izravno plaćanja budu bolje usmjerena, što bi onda omogućilo i ostvarivanje drugih ciljeva. Novi ZPP je usmjeren na potrebe na polje površini, tako da potrebe, potrebe poljoprivrednika nisu toliko uzete u obzir. Dakle, Europski revizorski sud je u svojim e, najnovijim komentarima isto tako ukazao na te probleme. U novoj direktivi o izravnim plaćanjima postoji i jedan novi element, a to je mjera takozvanih eko programa, što znači da se e, poljoprivrednicima daju naknade za unapređenje zaštite okoliša na taj način se kroz te instrumente zapravo postiže nešto za opće dobro. Ja sam e, gledam pozitivno na te instrumente, međutim to još uvijek nije do kraja definirano. Države članice bi trebale iznijeti svoje prijedloge. E, od situacija je još dosta otvorena. Mi smo u našem dokumentu iznijeli argumente da postoji prostor za za e, veće korištenje tih eko programa. Trenutno e, se eko programi provode kao naknada po hektaru, dakle za sve napore koji poljoprivrednici poduzimaju iznad određene bazne razine. No, možda bi se to moglo proširiti. Primjerice, u novoj baznoj osnovi imamo jedan od uvjeta, e, to je da e, poljoprivrednici moraju imati određene instrumente a u sustavu eko programa poljoprivrednici i dalje mogli koristiti tu mjeru, a ukoliko uz korištenje te mjere pokušaju naprijediti i stanje okoliša, na temelju toga mogu prikupiti određene bodove. Dakle, mogli bismo imati takav jedan sustav bodovanja koji bi omogućio da ta plaćanja budu više utemeljena na postignutim rezultatima. Mislim da postoji potencijal za to, ali to će ovisiti o tome koliko će se fleksibilno koristiti taj instrument. Nadalje, vi ako dakle poljoprivrednici dobiju taj novi e, alat za upravljanje, oni moraju dobiti obuku kako da se njime koriste. E, dakle, u tom slučaju bi isto tako i poljoprivrednici mogli dobiti naknadu za to. Zatim, što se tiče distribucije izravnih plaćanja, postoji instrument za ograničavanje ukupnih plaćanja, dakle gornja granica. Mi smo ocijenili da ta definiranje gornje granice neće biti učinkovito ovako kako je to sada zamišljeno. Dakle, iz tih, tog izravnog plaćanja koje poljoprivrednik primi, on može od toga odbiti sve plaće za djelatnike. I za svoje članove na poljoprivrednom gospodarstvu, dakle oni koji ne primaju plaću. Ja sam napravio jedan izračun, obično je taj odbitak toliko velik da zapravo se e, događa to da ne možemo govoriti o stvarnom ograničenju izravnih plaćanja. Drugim riječima, taj instrument u praksi ne bi mogao biti vrlo djelotvoran. Zatim što se tiče vezanog, vezane potpore za dohodak, taj instrument već postoji u sadašnjem ZPP-u, to su plaćanja koja bi trebale pomoći pojedinim gospodarskim granama, eh, odnosno pojedinim sektorima i pojedinim eh, područjima koja imaju određena ograničenja. Taj instrument bi se trebao koristiti na ciljan način i zapravo eh, način na koji se predlaže korištenje tog instrumenta ne razlikuje se bitno od onoga kako se koristi u sklopu sadašnjeg ZPP-a. Međutim, način e, koji se taj e, vezani, e, ta vezana potpora nudi poljoprivrednicima nije dovoljno diskriminirajuća. Zapravo postoji nekakav generički pristup i ne vidim zašto bi francuski mliječni sektor u cjelini trebao dobivati izravna plaćanja. Mogu shvatiti da je to potrebno u nekim brdskim područjima, da se taj instrument koristi tamo, ali ne da se koristi svugdje. Ako se ide na to, onda moramo imati i načelo specijalizacije proizvodnje. Mi bismo u Europskoj uniji također rado da na jedinstvenom tržištu imamo učinkovitu proizvodnju, što znači e, dakle što manje troškove proizvodnje. U nekim regijama zbog visokih troškova proizvodnje ta proizvodnja konkretna neće postojati, a u drugima će postojati proizvodnja tih proizvoda. Dakle, e, imamo tu načelo unutarnjeg e, jedinstvenog tržišta i ciljane potpore dohotku. Zatim imamo također što se tiče izravnih plaćanja pitanje jednakih uvjeta za sve. E, to je ponovno, e, to je vezano uz uvjetovanost koja ima neke nove elemente, ali i veću fleksibilnost. Tu se zapravo definira bazna situacija. I za razliku od višestruke sukladnosti koju imamo sada u ZPP-u sa nekoliko aspekata e, ozelenjivanja, postoji određena sloboda za države članice da definiraju tu referentnu vrijednost koja se može razlikovati od države do države. Then with respect to the payments for Zatim imamo plaćanja za eko programe. To e, se isplaćuje po hektaru. Tu se mogu pokriti određeni troškovi ili e, izgubljena dobit. ali mislim da bi na taj način poljoprivrednici mogli dobiti i prekomjernu naknadu štete. To treba uzeti u obzir. Što se tiče klimatskih ciljeva, mislim da tu ima nekoliko mogućnosti. E, postoje neke mjere u sklopu eko programa, međutim ovaj prijedlog je ograničen kada je riječ o usmjeravanju država članica vezano uz te mjere, u klimatske mjere. Zatim što se tiče politike ruralnog razvoja, mislim da su tu izmjene relativno male kao što je rekao i kolega. Mislim da vi više manje već funkcionirate sukladno tom novom e, modelu provedbe. Što se tiče drugih obaveza e, u ovom paketu mjera kao što su agroekološke mjere, zaštita okoliša, klimatske mjere, to je slično e, onome što već imamo u sadašnjem ZPP-u i mislim da to obuhvaća niz ciljeva. Imamo devet e, konkretnih e, ciljeva za ZPP i zapravo svi ti instrumenti već mogu e, isporučiti rezultate u odnosu na te ciljeve dakle primjerice kod e, potpore područjima s prirodnim ograničenjima, mislim da su mjere dostatne da omoguće državama članicama da unaprijede sve e, specifične ciljeve ZPP-a. Prvi preduvjet bi trebao biti da postoje mjera, dakle preduvjet za postizanje cilja je da postoji mjera. Što se tiče e, intervencija u smislu ulaganja. Kroz potporu investicijama može se dugoročno promijeniti struktura i održivost poljoprivrednog sektora u smislu izravnih plaćanja. E, prosječna ovisnost e, o isplat o tim dakle poljoprivrednim plaćanjima je 40%, što nije zapravo naš cilj. Mi želimo da ono bude održivije i iz tog razloga moraju e, biti kreativnije i inovativnije. Zatim e, potpora mladim poljoprivrednicima u sklopu e, mjera potpore ruralnom razvoju. Mislim da je to dobro, ali moramo voditi račun o tome da bude u skladu sa e, standardima VTO-a i mora biti usklađeno sa potrebama. Dakle, ponekad e, se kaže treba nam više mladih poljoprivrednika. U nekim slučajevima je to točno, ali u nekim drugim regijama je struktura gospodarstava fragmentirana. Tako da e, postoji problem jer postoji velik broj malih poljoprivrednih gospodarstava. Tako da ako se istovremeno ide na obnovu gospodarstava, možda bi se na bolji način, možda bi trebalo na integrirani način riješiti taj strukturni problem e, gospodarstava. Imamo također e, mjere za osiguranje i za uzajemne fondove. To je već predviđeno prijedlogom. Mislim da je također ključna razmjena informacija i e, poboljšanje ciljeva e, stvaranja inovacija. Zatim produžetak e, dakle službi za savjetodavnih službi za poljoprivrednike također je nešto što bih želio pozdraviti. Želim na kraju iznijeti zaključke i preporuke. Što se tiče dakle, definiranja gornje granice za plaćanje, mislim da nam treba normativni izračun e, troška e, radne snage. Primjerice, ako imate 100 tisuća e, ako dakle granica bude na 100 tisuća, i ako se omogući također odbitak plaća od toga, ja bih predložio jedan, e, normativni izračun. Dakle, imate standardnu proizvodnju nekog poljoprivrednog gospodarstva i onda za e, svakog radnika imate 50 e, standardnih proizvodnih jedinica po radniku. Ako ih ima recimo 100, onda možemo reći da na tom poljoprivrednom gospodarstvu može biti zaposleno dvije osobe. I onda će i kriterij za određivanje gornje granice biti usklađen s time, a ne sa stvarnim brojem radnika na gospodarstvu, budući da taj broj, brojka može biti veća, jer ovaj sadašnji prijedlog za definiranje gornje granice izravnih plaćanja podrazumijeva velik broj zaposlenih na e, poljoprivrednom gospodarstvu i da kako to treba biti kombinirano sa e, naknadom e, po jedinici e, rada. Ako je cilj određivanja gornje granice ujednačavanje dohotka, onda plaćanja usmjerena poljoprivrednicima koja nisu namijenjena za plaće nego za neke druge mjere kao što su ekološke mjere, u tom slučaju ne moramo imati gornju granicu, budući da to nije novac koji služi kao potpora dohotku, nego služi nekim drugim namjenama. Moj bi drugi prijedlog bio da zapravo to sve bude uvjetovano odbitkom plaća, dakle da to bude nešto što je na dobrovoljnoj osnovi. Mislim da u svakom slučaju treba e, e, odbiti ove druge ciljeve koji nisu vezani uz potporu dohodku. Zatim, e, može li se uvesti granica na direktna plaćanja za neki sektor? Primjerice, na primjer da se za samo jednu trećinu proizvodnje može primiti izravna plaćanja i to ako govorimo o nekom sektoru koji tvrdi da su potrebna e, vezana plaćanja, dakle ako se to događa onda mislim da to dolazi do određenih zlouporaba instrumenta onako kako je zamišljen. Što se tiče ovog prijedloga za mlade poljoprivrednike mislim da je dobar, ali bismo vjerojatno trebali e, razmisliti o kriteriju za održivost. Dakle, tu se postavlja pitanje e, usklađenosti sa kriterijima VTO-a tako da se doista mora odgovoriti na pitanje održivosti. Što se tiče ekoprograma, u sadašnjem ZPP-u 30% izravnih plaćanja vezano je uz ozelenjivanje, dakle izdvaja se za ozelenjivanje. Međutim, ta veza nije u direktnoj korelaciji sa naporima. Sada postoji e, eko program, ali ne postoji nikakva jamstva. Tako da ja predlažem da se uvedu određena jamstva, možda ne 30%, ali nego 50%. Tako da e, države članice same moraju izdvojiti e, sredstva i uložiti napore u ostvarivanje tog cilja. Zatim, e, također, trebamo imati izravno plaćanja koja se ne isplaćuju samo po hektaru, nego i po određenim aktivnostima, kao što su određene obuke ili povećanje razine standarda i one države članice koje imaju takve programe koji su važni za društvo ili dakle ako poljoprivrednici prodaju takve mjere onda im se za to mogu dati određeni bodovi. Što se tiče ruralnog razvoja mislim da je vrlo e, važna ova potpora ulaganjima. Ako pogledamo što na to kaže revizorski sud e, tu je signaliziran određen broj anomalija i potrebna su poboljšanja i vjerojatno e, bolje definirano zakonodavstvo. Ova potpora ide uglavnom e, na neproduktivne e, investicije i obnovu gospodarstava. Ovdje bismo trebali staviti naglasak na inovacije, mislim da je to doista vrlo važno što se tiče e, poduzeća izvan poljoprivrednog sektora, udio sredstava e, koji se izdvaja na istraživanje i razvoj je 5%, a one inovativnije tvrtke imaju mnogo veću stopu izdvajanja za istraživanje i razvoj. U poljoprivrednim gospodarstvima to je samo oko 1%, tako da postoji također argument za to da, e, da se definira i minimalni proračun koji bi se izdvajao za inovacije. Već sam spomenuo sukladnost sa vto mislim da su tu potrebna pojašnjenja, zatim e, ocjena rizika, to također treba biti ugrađeno u proces. Da, rekao bih da e, na to treba pripaziti. Što se tiče e, upravljanja rizikom, rekao bih da se u sadašnjim mjerama pokazalo da je e, apsorpcija tih mjera ispod očekivanja, tako da mislim da bi države članice trebale imati slobodu da e, definiraju neke vrste osiguranja obvezatnima. Ako poljoprivrednici nisu osigurani, to može značiti da e, države članice ili Europska unija moraju intervenirati u slučaju da se pojavi neki rizik. Isto vrijedi i za državne potpore Dakle, kada se daje određena potpora, e, to se može, mogu se zatražiti jamstva. E, što se tiče jednakih uvjeta za sve dionike, već sam to spomenuo vezano uz referentnu vrijednost i vezano u potporu dohotku te eko programe. Tu postoji niz kriterija koji bi mogli e, zadovoljiti tu potrebu za jednakim uvjetima za sve i mogli bi spriječiti skrivene subvencije. Još jedna završna napomena. Što se tiče financijskog aspekta, moglo bi se reći da je drugi stup dosta djelotvoran e, u ovoj evaluaciji. U sadašnjem prijedlogu postoji opasnost da sredstva koja se izdvajaju za drugi stup budu još manja nego u prvom stupu. Pa u smislu postignuća mislim da bi to bilo dobro izbjeći. I na kraju imamo još nekoliko e, pitanja resursa koja treba za očuvati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 gospodina Tomasa Garcia Ascarate. Ascaratea. Imate 15 e, minuta, izvolite. Muchas, muchas gracias. Voy a hablar en, en español como hijo de inter... Hvala vam. E, ja ću govoriti španjolsko. Španjolski e, kako bi i ostale kabine mogle raditi. Hvala vam, hvala vam što ste nas pozvali. E, hvala i vama koji ste e, prisutni na ovom sastanku. Evo, ovo je struktura mojeg e, moje prezentacije. Imam samo 15 minuta kao što ste čuli. U mom području prijedlog ne donosi neke znatne promjene mm, što se tiče uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta. Neko od tih promjena su svakako poželjne. To su, na primjer, pravila o zemljopisnim e, oznakama. Ta se pravila mm, unapređuju, to je svakako pozitivno. Zatim zadržavaju se e, specifične sektorske intervencije u pojedinim sektorima, poput sektoru proizvodnje vine, vina, to je također e, pozitivno. Zatim zadržavanje mm, istog proračuna za voće i povrće iz operativnih programa to je također e, pozitivan element. Zatim mogućnost da se produlji financiranje operativnih programa i na druge sektore, to je također nešto pozitivno. Sa novom uredbom Omnibus su e, uključene znatne novosti i zbog toga i nema puno promjena u ovom sektoru i tu je parlament odigrao vrlo e, bitnu ulogu. Sve su to bili pozitivni e, pomaci, a nedavno e, je i sud Europske unije objavio presudu u slučaju Endivije. I sada siguran sam da ste čuli e, za to, neću o tome sada govoriti i to ponavljati. Ja se u potpunosti slažem sa odlukom, a vjerujem da slično i vi razmišljate. Stoga pozitivnih elemenata ima, a ja ću se odmah usredotočiti na 28 prijedloga i da i vi možete razmisliti o tome. Dakle, tih osam tema e, je ključno, a 21 ima veze sa uredbom. Prvo je pružiti podršku parlamentu u zahtjevima da se uspostavi e, pričuva rezervna pričuva i to višegodišnja rezervna pričuva. Krize je teško predvidjeti, e, vjerojatno je da će se one dogoditi i zbog toga je takva pričuva bitna. E, isto tako, e, svi znamo da ste nedavno usvojili izvješće Castro o nepoštenim trgovačkim praksama. To je ključna tema ako želimo osigurati pošten dohodak svim subjektima u proizvodnom lancu. Zatim parlament je također kroz jednu rezoluciju tražio podršku za razvoj lokalnih tržišta te kratkih opskrbnih lanaca uz podršku i poticanje e, politike kvalitete, ekologije, zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti i to su sve e, vrlo važni elementi. Zatim, e, mjere štednje za predostrožnost, to ostaje u nacionalnoj nadležnosti i komisija je u svojoj komunikaciji navela da su takve mjere važne i u mnogim e, zemljama i se želi potaknuti ljude da ulažu. Komisija je također predložila da se rotacija kultura uključi i promovira i to je naravno vrlo važno i za gospodarsku diversifikaciju. I to je također jedan od pozitivnih elemenata kojeg moramo podržati. Jedna tema koju ovdje nisam e, spomenuo, a koja je za mene osobno vrlo važna, a to je da e, mm, zakonodavstvo Europske unije nudi čitav niz pogodnosti za mala i srednja poduzeća. E, smatram da bismo tu trebali uključiti i organizacije proizvođača koje dostižu znatan promet i koje zato imaju znatan utjecaj na e, proizvodni lanac. Ne možemo kažnjavati one proizvođače koji su uspješni zato što se e, organiziraju i zbog toga ih kazniti time što ćemo ih maknuti E, sa popisa malih i srednjih proizvođača. Zatim još, jedna, e, još jedan prijedlog je da se e, operativni fondovi financiraju iz prvog stupa. Za sad je predviđeno oko 3%, a ja smatram da bi bilo razumnije da se vezane potpore povežu sa tim operativnim sustavom. U mojoj zemlji, na primjer, imamo vezanu potporu za vino Mm. to jest imamo vezanu potporu e, zapravo određeni broj eura po ovci. Mislim da bi bilo bolje da se to veže sa e, proizvođačima kako bi se oni mogli bolje organizirati. Tako da ono što ja ovdje predlažem jest spajanje. Dakle, kao prvo da se poveća tih 3% i da se spoji sa vezanim potporama. A što se tiče odita, e, sustav je e, jasan, a od komisije bismo trebali tražiti da da jasnu izjavu da se ne mogu e, retroaktivno primjenjivati pravila na odluke koje su donesene prije 4 do 5 godina. A sada e, ću govoriti više o temama koje su vezane uz e, uredbu. Dakle, tu imamo e, nekoliko važnih elemenata. Kao prvo, moramo biti vrlo ambiciozni sa svime onime što će imati pozitivan utjecaj na život i dobrobit naših poljoprivrednika. Dakle, ambicija. Dakle, kao prvo moramo pružiti najveće moguće dakle moramo poljoprivrednicima dati e, mogućnost da iskoriste sve što mogu. I što to znači? To znači da im moramo dati što više instrumenata, instrumenata u okviru e, zajedničke poljoprivredne politike. Mislim da bismo trebali otvoriti tu mogućnost. i te mogućnosti bi trebalo pobrojati u uredbi, u tekstu uredbe. I eto, to su moji prijedlozi. Dakle, kao prvo moramo što se tiče transparencije tržišnih podataka, komisija je već napravila znatne e, napretke. Imamo statističke e, informacije o strukturi cijele industrije. Moramo tražiti od komisije da e, osnuje Europski observatori poljoprivrednih tržišta kako bismo dobivali dosljednije i točnije informacije. I to svi mi. U tom kontekstu mm, na zahtjev parlamenta priprema se jedna studija o e, zadrugama, a ja smatram da bismo trebali imati na raspolaganju više statističkih podataka o stanju industrije i e, različitih sektora, te da bismo trebali svakako ažurirati e, podatke o zadrugama. Isto tako valjalo bi prikupljati točne podatke o ekološki dobivenim proizvodima, a komisija bi e, redovito trebala objavljivati izvještaj o e, napretku povećanja transparentnosti tržišnih podataka. Zatim, mislim da bismo, da bismo također trebali imati jedan sustav ranog upozorenja koji će na temelju redovitih e, izvješća komisija E, objavljivati e, informacije o problemima koji se mogu pojaviti na tržištu. Sadašnji sustav predviđa da komisija može intervenirati u trenutku kad je to primjereno, na način na koji smatra primjeren i tako dalje. Mislim da je to nikakva, nikakvo upravljanje rizikom. To se ne može nazvati sigurnošću. Vidjeli ste e, prije 12 godina u ovom parlamentu izvješću Faraki naravno da je, se mora jasno znati kada, koliko i što će učiniti administracija. Ja se sjećam da su tanda zastupnici iz tog odbora e, tražili komisije da intervenira na tržištu e, šećera jer je to bilo sasvim nejasno. To je trebalo se razotkriti i vidjeti kako će izgledati e, javna intervencija na tržišta kako bi i e, proizvođači znali na koji način najbolje upravljati rizicima. U tom smislu valja revidirati i referentne cijene u tom sektoru. Neki smatraju e, da bi cijene trebalo povećati. Možda, no u nedavnoj studiji o mlijeku potvrđeno je da bi trebalo sniziti cijenu mlijeka u prahu i povećati cijenu maslaca. Treba revidirati te referentne cijene tih proizvoda. Referentne cijene su već, se nisu mijenjale već nekih 15-20 godina. A trebali bismo imati e, sustav javne intervencije e, koji će funkcionirati u datim e, trenucima. Tako da kad je trebalo intervenirati u slučaju u voća i povrća, komisija intervenirala kako treba. Što se tiče organizacije, organizacija proizvođača, to je također predloženo u jednom od izvješća e, i ja smatram da bi trebalo jasno razdvojiti što su komercijalne organizacije proizvođača. To su tvrtke i one su potpuno zaštićena i s druge strane, druge i druge vrste organizacija, o tome također e, komisija organizirala jedan jako dobar seminar gdje smo čuli odlične e, primjere recimo na tržištu e, mlijeka. To je recimo slučaj presude Endivija. Mm, to su također organizacije proizvođača, ali to nisu organizacije, komercijalne organizacije proizvođača i dakle sa 152 dakle organizacije proizvođača moraju biti u stanju pratiti potražnju i ponudu i to u smislu količine i kvalitete i to bez intervencije e, komisija. Dakle da organizacije proizvođača mogu povući što god žele kada žele. Isto tako, e, svaka tvrtka može definirati cijene koje želi. Mora nam biti jasno da komercijalna organizacija proizvođača može imati vlastitu politiku definiranja cijena. I ako ne žele prodavati po određenoj cijeni, moraju biti slobodni donijeti takvu odluku da neće prodavati po nekoj određenoj cijeni. moramo omogućiti da se organizacije proizvođača lako osnuju, e, moramo izbjegavati dugoročne, dugotrajne postupke. I valja dati komercijalnim e, organizacijama proizvođača i njihovim udrugama mogućnost da se organiziraju i na nadnacionalnoj razini u Španjolskoj su organizacije proizvođača sve originalne, no kada imaju članove iz različitih regija, e onda njihova, e, njihov nadzor ovisi o, um, za to je zaduženo centralna nadležna tijela. Jer mi moramo raditi na e, stvaranju Europe tvrtka. Dakle, te nacionalne proizvođačke e, organizacije su zapravo muka za ona tijela koja njima moraju upravljati. Stoga, organizacija proizvođača i udruge organizacija proizvođača na nadnacionalnoj razini moraju ovisiti e, o komisiji, to jest komisija je ta koja bi ih trebala nadzirati. Ako želimo potaknuti suradnju između organizacija proizvođača iz različitih regija ili zemalja o tu strateški programi moraju predvidjeti mogućnost međunarodnih transakcija jer u protivnom ćemo stvoriti vrlo tešku situaciju. Mm, sadašnje se organizacije proizvođača stvaraju na inicijativu proizvođača, a mislim da bi trebalo pravila proširiti i na udruge e, organizacija proizvođača. Isto tako, trebalo bi predvidjeti i e, figuru da, dakle, i organizacija proizvođača i udruga organizacija proizvođača te međusektorskih organizacija. kako bi te organizacije mogle onda obavljati funkcije koje su im delegirane od strane organizacije proizvođača. Kao što vidite, ovo su vrlo konkretna pitanja, vrlo konkretni prijedlozi ali to ima veze sa onim ambicijama o kojima sam govorio na početku. E, čitao sam knjigu Paula Castra, evo on e, odlazi, ali njegova knjiga ostaje s nama i u toj knjizi govorio o tome da privatna intervencija u slučaju krize da je to dakle jedan marketinški instrument za smirivanje tržišta privatna intervencija ima smisla samo kao mjera predostrožnosti. Dakle, ne samo da mora biti e, ranije odobrena, već je mora i kasnije odobriti komisija. Dakle, to se može napraviti kada e, organizacije proizvođača mogu dati svoj doprinos, a ne jednom kad šuma gori i kad je nemoguće to zaustaviti. Zatim, e, takve bi organizacije također e, trebale moći reagirati u upravljanju kriznim situacijama. To je trenutačno e, predviđeno samo za određene međusektorske organizacije. Dakle, trebamo proširiti cijelu tu lepezu kako bi instrumenti mogli iskorištavati te alate. Dakle, organizacije proizvođača i udruge organizacija te međunarodne e, organizacije moraju moći djelovati e, i u suradnji sa partnerima iz e, trećih zemalja, dakle iz zemalja koje nisu članice Europske unije. I na kraju, kako bi sve to moglo funkcionirati, moramo povećati kapacitet kojeg predviđa e, uredba mm, kako bi se moglo e, govoriti i o teme o temi e, ovih koji slobodno rade. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, W tej do wypowiedzi. Ja se ispričavam što sam govorio dvije minute dulje. A hvala vam. A sada riječ imaju zastupnici. Sljedeća imena. E, jeśli proszę o teraz, pan i pan Kaj... Ako se netko još želi javiti, molim vas da dignu, molim vas da mi se sada javite.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 od dvije do tri minute. E, prvi riječ ima gospodin Kalinovski. E, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želio bih otvoriti dvije teme, odnosno raspravu sa našim stručnjacima, zamoliti za vaše mišljenje. Najveća opasnost, po mom mišljenju, kod ovog novog modela isporuke je prethodno odobrenje komisije skupa uvjeta i e, provedbe izravnih plaćanja. E, mislim da sve to zapravo krši ugovore i u političkom smislu je neprihvatljivo. Europska komisija ne smije odlučivati koji poljoprivrednici primaju izravna plaćanja, koji ne i pod kojim uvjetima. To je u samoj srži naše poljoprivredne politike i stoga je to nadležnost parlamenta i vijeća. Imam dva pitanja za naše stručnjake. Koja je vaša pravna procjena situacije, te isto tako, po vašem mišljenju, što će poljoprivrednici misliti o svemu ovome? Određene države članice s pravom zahtijevaju vanjsku konvergenciju, no to ne možemo ostvariti na uštrb drugih poljoprivrednika u EU. Bilo bi bolje napraviti, pronaći svježe izvanjske izvore financiranja i resurse za ovo. Bilo bi nepravedno oduzimati resurse državama članicama koje su između 90 i 100% prosjeka EU-a, Španjolska, Mađarska, Češka, Austrija, Finska i Švedska i oni bi trebali financirati tu vanjsku konvergenciju. To je neprihvatljivo. Koje je mišljenje vaših stručnjaka o tome? Hvala, sada rećemo gospođa Aguilera. Hvala vam. Ehm, vaše su prezentacije bile mnogo, jako zanimljive i e, vrlo praktične. Htjela sam se usvrnuti na nekoliko aspekata. E, prvi govora gospodina Erjaveca. Vi ste govorili o rezultatima koje je predvidjela komisije da bi možda e, ti rezultati mogli dati legitimnost toj politici. Možete li nam nešto više reći o tome? Jer moram reći da ja na to ne gledam na isti način ali voljela bih da nam vi to malo bolje objasnite. Bi li mogla dati legitimnost e, možda i kroz pojednostavljenje politike i u komisiji i na razini zemalja članica. Jer hoćemo li jedan e, papir zamijeniti drugim ili ćemo samo pisati Španjolska umjesto Europske unije, ne znam, nisam sigurna. I e, rizik na unutarnjem tržištu kojeg donosi ovaj novi model. Gospodine Jongenel, nekoliko riječi o e, definiranju gornje granice, kapingu. Ja sam definitivno za to. Između ostalog tu postoje i etični razlozi zato što e, jako je važno da se zna kamo ide javni novci. E, ja znam da u regiji, u mojoj regiji, e, imamo gospodarstva koje dobivaju gotovo 500 tisuća eura. Možda to nije neka brojka, ali svakako smatram da bi te, te pomoći trebale biti definirane, gornja granica. Drugo što se tiče zapošljavljanja. Vi ste, e, to je komisija predložila 60 tisuća eura, pa onda gornja granica za 100 tisuća eura. Ja mislim da bismo mm, trebali radije govoriti o tome da se troškovi rada mogu nadoknaditi. Recimo, u mojoj zemlji imamo jako velika gospodarstva i mislim da bismo tamo trebali imati definiranju tu gornju granicu. Zatim socijalni e, dio, to je naravno važno u ruralnim područjima. I na kraju Tomas, vrlo interesantna prezentacija. Vidi se da jako dobro poznajete funkcioniranje zajedničkog tržišta, no e, istina je da imamo dosta problema tu mislim da e, u prezentaciji idete u pravom e, smjeru, da se vidi da dobro poznajete to područje i htjela bih postaviti jedno konkretno pitanje. Što ćemo učiniti Dakle, moramo e, pojednostaviti postupak priznavanja. No kako ćemo definirati da recimo da jedna tvrtka koja je komercijalne prirode da uključi svoje partnere i da se onda pretvori u veliku organizaciju proizvođača. No vlasnik je onda komercijalni vlasnik. U, š... Mm, u Španjolsku imamo jednu izreku koja opisuje tu situaciju, a to je da e, lisica čuva e, kokoš. Što mislite, kako ćemo izbjeći te probleme? Hvala. Hvala sada gospođa Hojbuš. Srdečna hvala na ovim zanimljivim prezentacijama. Mnogo toga je već potvrđeno od onoga e, što smo zapravo strahovali. Uglavnom ste svi trojica opisali situaciju u kojoj postoje mnogi dobronamjerni pristupi koji su jednostavno nedovoljno jasni, nedovoljno precizni. Također ste nam naznačili da postoje manjkavi kapaciteti u državama članicama i upravo iz tog razloga moramo računati na kraju sa različitim modelima provedbe. Sve to su bila moja strahovanja i također ste rekli da zapravo bi moglo doći do jednog sveopćeg slabljenja zajedničke poljoprivredne politike. Ono što mi nedostaje jest kvantitativni pokazatelji, da se jednostavno kaže toliko postotaka se mora uložiti u poljoprivredu, odnosno u socijalno pitanje, sve je to previše nejasno, nije dovoljno jednoznačno. I ovi različiti ciljevi, ekonomski ekološki i socijalni, mogli bi zapasti u proturječje jer mi neprestano moramo vagati što je prioritet u jednoj državi članici, a postoje različite provedbe. To je zapravo posljedica toga. Postoje neki zajednički aspekti. Zanima me ovi ekološki programi koji postoje u oba stupa. Međutim, u prvom stupu ih moramo ponuditi. Vjerujete li u istinu da se možemo riješiti birokracija ako ćemo već sada u prvom stupu uvesti ekološke programe koji nisu ništa drugo nego programi koji postoje i u drugom stupu i imaju slične mehanizme, slične instrumente Dakle, tko će ih koristiti, na koji način će se provoditi, tko će ih nadzirati, pa ćemo na posljedku u oba stupa imati različite ponude koji su vrlo birokratske naravi e, i pitanje da li će poljoprivredna gospodarstva sve to moći riješiti. Trebaju nam treba nam mnoge ponude u području klime, zaštite okoliša i socijalnog područja, ali neće nam pomoći ukoliko postoji ta neizvjesnost i neravnoteža u državama članicama i na posljedku nećemo imati jedinstvenu zajedničku poljoprivrednu politiku jer svi poljoprivrednici svoje proizvode prodaju na zajedničkom tržištu, a postoje velike razlike. Što se tiče upravljanja kriza i upravljanja tržištem, već je spomenuto da je to nešto što je zanemareno u prijedlozima moramo imati određena rješenja za osiguravanja, moramo se pobrinuti za tržišta jer izravna plaćanja su jedan element, no postoje i prihodi, dohodci na poljoprivrednom gospodarstvu koja moraju poslovati profitabilno i moraju proizvoditi robu koja će se moći prodati i tako realizirati svoj dohodak. Što se tiče određivanja gornjih granica, slažem se s vama, to je jedan tigar kojeg nismo uspjeli ukrotiti. Ako ćemo, ako, ako ćemo moći odbiti e, sve troškove u odnosu na nadnice, e, možda bi smo trebali to odrediti na 50%, e, no sve to, svega mora stajati ekonomska logika, a ne smijemo generirati samo viškove. Sve to mora biti ishodno za poljoprivredno gospodarstvo koje mora poslovati s dobiti i generirati dohodak. Stoga bismo trebali razmisliti o jednom sasvim drugačijem smjeru. Zastupnik Santos. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Želio bih zahvaliti našim govornicima na fascinantnim doprinosima. Govorit ću o smanjivanju birokracije. Što se tiče samih proizvođača, pojednostavljenje složenosti pravila i propisa zpp p-a je oduvijek bio jedan od ciljeva ovog odbora. Mi smo se uvijek zalagali za poljoprivrednike e, koji se moraju osvjetočiti na ono što najbolje znaju. Jedino to može zajamčiti stvaranje visoko i proizvodnju visoko učinkovite i sigurne hrane i prehrambenih proizvoda. Da bismo to ostvarili moramo surađivati, moramo raditi na tome da se smanji administrativno birokratsko opterećenje za poljoprivrednike u najvećoj mogućoj mjeri. Ne možemo samo reći da će se doći do pojednostavljenja ovog puta, moramo se pobrinuti da države članice će odrediti kriterije prihvatljivosti koji neće pogoršati mogućnosti za suradnju poljoprivrednika. Trebalo bi biti obavezno za države članice da na vlastitoj razini pomognu smanjiti birokraciju. Još uvijek govorimo o zajedničkim, zajedničkoj politici na posljedku i Europska unija će tu imati zadnju riječ. Stoga u zadnjoj analizi će konačni zadnji i završni element biti poljoprivrednici. E, čini mi se da se svi govornici ne slažu oko toga da ova nova metoda koja se uvodi, e, da će ona zapravo stvari učiniti još više složenima, a ne pojednostavniti ih, te da će prouzročiti još višu razinu birokracije u državama članicama. Što vi zapravo mislite da će se dogoditi? Konkretno pitanje. Što će to značiti za dodatno administrativno opterećenje za i države članice? E, Sanola. Hvala vam. Ja također želim zahvaliti našim stručnicima na njihovim izlaganjima. E, imam jedno pitanje za e, svo troje. Već jako dugo vremena govorimo o tome, i već otkako sam ja u ovom odboru, E, dakle, već dugo vremena govorimo o krizi kroz koju prolaze naši proizvođači, o njihovim poteškoćama, o tome da se mladi ne žele baviti poljoprivredom, o starenju mm, poljoprivrednika, o napuštanju ruralnih područja, o odlasku s tih područja i na kraju svega mm, glavni problem je e, novac, to jest e, prihod koji poljoprivrednici dobivaju od svojeg rada. Tako da ja bih voljela znati. Zar ne smatrate da bi e, odlučnim javnim politikama trebalo učiniti sve što je moguće kako cijene poljoprivrednih e, proizvoda kako bi one bile u središtu nove zajedničke poljoprivredne politike te kako bismo imali javne e, mehanizme za regulaciju tržišta to je pitanje za svo troje. A sada, za prvog e, govornika. Vi ste e, govorili o obvezama koje nisu vezane za sadašnju e, situaciju koja se odnosi na zaštitu okoliša. Mene zanima nešto više o tim indikatorima. Jesu li blaži, stroži, o čemu se tu točno govori? I još jedno pitanje također za vas govorili ste o nečemu s čime se ja, ja s čime se ja slažem, a to je da je potrebno zajednički donositi odluke. Mene zanima što smatrate kakvu bi ulogu trebale imati organizacije poljoprivrednika. Pazite, ne organizacije proizvođača, već poljoprivrednika. Dakle, e, na koji način oni mogu e, sudjelovati u tome. Ja smatram da bi i oni trebali imati e, ključnu ulogu u donošenju bilo kakvih odluka. E sada, za drugog izlagača, vi ste rekli, to jest govorili ste o snažnoj ovisnosti prihoda od javnog e, novca i da bi to trebalo mijenjati. Da, ja se slažem, mislim da bi e, veći, veći utjecaj trebala imati cijena samih proizvoda na tržišta, veći utjecaj od pomoći. Zatim vi ste rekli da a, e, postoje premala gospodarstva, da ima jako puno jako malih gospodarstava. A ja bih voljela od vas čuti koja je onda idealna dimenzija. Ja već 30 godina E, slušamo o tome kako treba povećati e, ta gospodarstva, njihovu dimenziju. I mali e, zapravo nikada tu nema granica zato što kad se uklone najmanji, sljedeći su opet najmanji. Tako da što vi mislite, koja bi bila, kako bi po vama izgledalo idealno, jedno idealno gospodarstvo? I na koji način riješiti taj problem tih malih gospodarstava? A za gospodina Askarate, e, Askarate a pitanje možete li nam e, reći nešto više o povećanju e, kapaciteta o kojima ste govorili organizacije proizvođača. Ne znam jesam li baš dobro shvatila ono što ste govorili. Pitanje je optimalna gospodarstva. To od Da, tu se postavlja pitanje veličine gospodarstva, ali sve ovisi i o drugim uvjetima. Gospodine Kalinovski. Hvala lijepo. Nažalost, nećemo moći čuti sve govornike, žao mi zbog toga. Želio bih skrenuti vašu pozornost na jednu stvar. Ovo pitanje upućujem posebno predstavniku Europske komisije. Danas e, postoji jedan problem, a to je što postoje redistributivna plaćanja. To će se vjerojatno nastaviti. Mislim da treba staviti naglasak na mala gospodarstva, to je instrument koji svesrdno podržavam, no pritom trebamo uzeti u obzir i odredbe članka 4. i članka 16. komisije gdje stoji da države članice u svojim strateškim planovima trebaju definirati što znači djelatni poljoprivrednik, dakle netko tko je doista aktivan na terenu. To bi se u praksi trebalo moći provjeriti. Ako postoji definicija, a u stvarnosti svi rade što žele, onda će neki ljudi naprosto uzeti taj novac iz ZPP-a, a da pritom možda se neće ni baviti poljoprivredom. Mi smo imali 3 1,3 e, milijuna osoba koje su dobile sredstva na ime ZPP-a, Možda pola milijuna od tih 1,5 milijuna doista radi u poljoprivrednom sektoru, a ovi ostali su zapravo osobe koje možda posjeduju nekoliko hektara ili desetak hektara. To je uglavnom obiteljsko nasljeđe i oni uopće ne se ne bave poljoprivredom na tom zemljištu, nego pokušava iskoristiti priliku. Dakle, uzmimo nekog poljoprivrednika koji ima 80 e, hektara, dakle 80 hektara, od toga 40 pristupa e, naime pripada njemu, a 40 nekome tko se ne bavi poljoprivredom. S obzirom da tu nema inspekcija, nitko ne kontrolira stvarnu situaciju, no, taj e, pravi poljoprivrednik ne može nešto poduzeti na čitavom tom zemljištu. On nema pravo na određene potpore zato što može samo dobiti potporu za zemlju koja mu pripada, a ne zemlju koju obrađuje, a koja pripada nekome drugome. Tako da e, se tu nalaze doista e, čudne situacije. Neki poljoprivrednici traže naknadu štete primjerice zbog e, razdoblja suše, oni ne mogu tražiti naknadu štete za ono zemljište e, koje obrađuju, ali e, koje nije u njihovom vlasništvu, zato što će netko drugi zatražiti naknadu štete za to isto zemljište. Evo, mislim da bi tu definiciju trebalo doista provjeriti, jer u protivnom ćemo imati takve fiktivne situacije i nećemo moći govoriti o tome da su instrumenti ZPP-a e legitimni. Hvala. Aha, aha. No miješao navad, ja wszystkiego nie rozumiem. <laughs> Ovo je bilo dosta komplicirano, moram priznati da nisam sve shvatio. Bardzo proszę, pan poseł Rope. Gospodin Rope. Organizavao čita seminara. I ja bih želio zahvaliti na organizaciji ove radionice. To je vrlo korisna prilika za razmjenu ideja sa pripadnicima akademske zajednice. Obzirom da još uvijek imamo vremena raspravljati o prijedlozima kako bismo donijeli odluke koje bi se pobrinule da će budućnost ZPP-a biti povoljnija za poljoprivrednike, to je jedan opći cilj u Europi. S druge strane, ja sam vrlo tužan zato što prijedlog koji je pred nama govori samo o 75% razine konvergencije prosjeka u EU. Mi znamo da je vijeće obećalo konvergenciju koju je potrebno ispuniti 2013. No, još uvijek se nismo niti približili tom cilju i stvaramo eh, različite klase, staleže poljoprivrednika, takozvane prvoklasne, drugoklasne, trećeklasne poljoprivrednike. Moramo riješiti taj problem. I postoji još jedan aspekt. Neovisno tome koliko intenzivno planiramo ova plaćanja, ako ne iznađemo mehanizme za suzbijanje beskrupuloznih sudionika nećemo moći riješiti taj problem. Prisjetimo se ruske krize, što se tada dogodilo. Čim smo predložili da ćemo pomoći poljoprivrednicima, trgovci i supermarketi su povećali cijene. Također mislim da bismo trebali predložiti potporu za dohodak na temelju zemlje poljoprivrednika kako bismo i nadoknadili im štete. Već je rečeno da u ruralnim područjima e, ljudi ubrzano stare, napuštaju ih mladi ljudi, e, ljudi u dobnoj skupini od 45 do 50 moraju vidjeti perspektivu u poljoprivredi kako bi se bavili poljoprivredom, moraju biti sigurni da će zaraditi nešto, inače sve ovo nema smisla. Želimo imati kvalitetne prehrambene proizvode u Europi, no prisjetimo se što se dogodilo prije godinu i pol. Nije bilo dovoljno maslaca u Europi Kada razmišljamo o gornjim granicama u budućnosti, jesmo li sigurni da ćemo do 2020-2027. godine moći osigurati i isporučiti kvalitetnu hranu, hranu svim evropljanima? Nešto bih želio reći i o ekoprogramima, odnosno ekološkim programima. To je jedan novi prijedlog. Ne znamo kako će se odraziti u samoj praksi, no jedan problem već postoji sada u nekim zemljama isti postoci će se primjenjivati i u nekim zemljama će poljoprivrednici imati pravo na 50 eura, u drugima na 150 eura, a isti ekološki program će se primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji, dakle za belgijske i poljske poljoprivrednike koji žive u ja iznimno različitim uvjetima. Stoga bi ovi novi mehanizmi i novi instrumenti i alati se trebali raspoređivati jednako. Poljoprivrednici u siromašnim zemljama bi trebali dobivati više. Dame i gospodo, sada želim pozdraviti predstavnike Europske komisije. Tu je potpredsjednik e, opće uprave, no vidim da sam zaboravio dati riječ gospodinu Flaninganu, Izvolite, imate riječ. No problem. vrlo zanimljive prezentacije. Posebno mi je bio zanimljiv drugi govornik, Jon Gevel. Govorili ste o tome da poljoprivredne potpore su, e, se nejednako raspoređuju. Ja bih čak rekao da se više slažem sa objašnjenjem e, zastupnika Metju koji otišao bi dakle korak dalje koji je rekao da su one bespredmetne e, što se tiče pravedne preraspodjele. To je nešto na čemu moramo insistirati. Ne smijemo dopustiti ljudima da plaćaju nešto što su dobivali prije dva, tri desetljeća što se tiče svih ovih nejednakosti, nećemo se njih baš tako lako moći riješiti, jer ako i ne uzimamo u obzir troškove rada, imamo e, ove gornje granice od 100.000 i 160.000 i kada uzimamo u obzir neće nam mnogo preostati, a pogotovo kada još uračunamo troškove rada. Stoga ja mislim da je zapravo sama Sama početna točka je nešto što mi e, smo krivo protumačili. Ako želimo pobijediti ovoj bitci, na kraju nećemo imati ništa. Imat ćemo kapital od 100 tisuća i troškova od 60 tisuća. Mnogi stručnjaci će vam reći da na kraju neće prostati ništa za preraspodjelu. Stoga je moje pitanje, je li ovo kriva bitka u koju ako i dobijemo ništa ne, nije, neće preostati za preraspodjelu. Hvala. Sada ću dati riječ Europskoj komisiji. Izvolite. Thank you, uh, Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Hvala vam na davanju riječi. Odgovorit ću na pitanja i komentare zastupnika i stručnjaka. E, čuli smo tri nadahnute prezentacije koje su rasvijetlile problematiku ZPP-a i također nekih problema s kojima smo suočeni danas. Ne govorimo o budućnosti i o prijedlogu E, komisije za reformu ZPP-a. Slažem se sa gospodinom Hoveninglom koji je s pravom istaknuo precizno tenzije koje postoje u kontekstu različitih ciljeva koje želimo ostvariti zajedničkom poljoprivrednom politikom. Ona bi trebala biti relevantna u smislu dohotka, ali isto tako i trebala bi biti ciljana no trebala bi stvarati i jednake uvjete. Trebala bi biti jednostavna, ali i pravedna, što je vrlo često iskombinirati i uskladiti ta dva cilja. Teško je uspostaviti ravnotežu između svega ovoga. Prijedlog komisije pokušava upravo to učiniti. U cijelosti se slažem da kod mnogih aspekata možemo doći do različite procjene u smislu toga što bi bila prava ravnoteža koju moramo uspostaviti i možda bi to bilo, bila dobra smjernica za rasprave o reformi da se e, ti ublaže ti ekstremi unutar ovog cijelog spektra i postaviti pitanje si moramo koja bi bila prava ravnoteža a ne da, sta, ne, ne da neprestano uspoređujemo crno-bijeli model, ili, odnosno crni model i bijeli model. Ako pogledamo prijedlog, ima mnogo prilika e, da se to njihalo malo pomakne, bilo u smjeru desnog, crnog ili lijevo bijelog. Možda bi to bio produktivni i konstruktivni pristup ovoj raspravi. Što se tiče ovih tri prezentacija, imam nekoliko komentara. Gospodine Erjavac, vi ste spomenuli eh, da, da bi nova politika preuzela slabosti starog sustava. Mislim da se to neće dogoditi jer je struktura novog prijedloga u cijelosti različita od postojećeg sustava. Sada imamo sustav unutar kojega su se glavna pravila određuju na razini EU-a uz sve fleksibilnosti i opcije i diskrecijska prava koja država, koje države članice imaju i nakon toga se te mjere provode na nacionalnoj razini, a da uopće više nisu uključeni ni parlament, ni komisija, ni vijeće. Mi bismo stoga željeli uvesti sustav unutar kojega mi manje pravila određujemo na razini EU-a, ali onda bi u većoj mjeri utječemo na provedbu u procesu racionalnog dijaloga koji se temelji na analizi potreba i SWOT analizi kako bismo došli do ciljnog rezultata. No međutim, ne, da ne bismo dozvolili neograničenu količinu fleksibilnosti, a da ipak imamo jednake uvjete. Mislim da ne možete stoga ekstrapolirati što će se dogoditi u budućnosti na temelju postojećeg sustava. Vi ste spomenuli nešto što je vrlo bitno, a to je integracija civilnog društva u cijeli proces. To je nešto što ćete naći u prijedlogu. Mi mislimo da bi bilo vrlo dobro da se u tim programima ne odlučuje na razini birokracije, već da dionici civilnog društva budu uključeni također javna tijela, organizacije poljoprivrednika, nevladine udruge i one bi trebale sudjelovati i vidjet ćete upravo takva razmišljanja u samom tekstu. Također ste spomenuli potrebu za tehničkom stručnom pomoći. To je nešto što je predviđeno u prijedlogu na razini 4% u drugom u proračunu drugog stupa, to je mnogo novca i to se može iskoristiti. Moji kolege su to već objasnili. To bi bio jedan proces koji bi doveo do odobrenja strateških planova. Dakle, postoji proračun koji je dostupan, ne mislim da moramo ići još dalje jer tada ćemo morati poljoprivrednicima objašnjavati zašto su izravna plaćanja manje od onoga što bi trebala biti samo zato što je novac investiran u proces odobrenja, proces planiranja i birokratske procese. Tu je jedna politička ravnoteža koju moramo uspostaviti. Gospodin Jonganil je u svojoj prezentaciji koju sam pomno saslušao spominjao jednakost. No nisam zapravo shvatio što jednakost znači, što bi to značilo da imamo pravedniji sustav, što znači jednakost. Zastupnik Flemingen je s pravom rekao da na koncu neće biti nikakve izmjene u odnosu na instrumente koji se nude to je ipak malo pesimističko, previše pesimističko razmišljanje. Trenutno nemamo sustav određivanja gornjih granica, već imamo sustav koji je neobavezan, koji je E, vrlo ograničen. Imamo također sustav redistribucije plaćanja koji je također neobavezan. U budućnosti će biti obavezan i određivanje gornjih granica će biti obavezno. Cilj nije da određivanje gornjih granica obuhvaća 50 e, ili 60% poljoprivrednika, već one poljoprivrednike koji protuzakonito primaju previše izravnih plaćanja. I na, na posljedku bacit ću lopticu natrag ponovno vaš tabor. Su zakonodavci su ti koji se moraju usuglasiti. Mi smo već iznijeli pet prijedloga u različitim inačicama i moramo svemu tome pregovarati. Ja meni je jasno da bi zatim Čegljera e, naradi rekla ne, ne trebaju nam gornje granice, neki drugi smatraju da je, su gornje granice od presudnog značenja, to je politički dijalog i politička odluka koja se mora donijeti u jednom trenutku. Određivanje gornjih granica može biti učinkovito i također može ga se vrlo jednostavno provoditi jer administracija upravo i radi ono što ste vi gospodine e, Jongenil predložili postoje standardne metode izračuna za plaće prijedlog ne traži od država članica da sagledaju svaku plaću zasebno i nju izračuna, već se koriste standardni modeli koji se moraju razviti ili već postoje u državama članicama, a koji povezuju radnu snagu sa određenim specifičnostima poljoprivrednih aktivnosti također vezana plaćanja. Želio bih vas podsjetiti da je komisija predložila da bi ta vezana plaćanja trebala biti ograničena na 10%. To je manje no što je sada slučaj. U tom smislu idemo u smjeru koji ste vi spomenuli, da možda te vezane potpore, vezana plaćanja su previše generička u nekim slučajevima, što ima manje proračuna, sve to može biti manje generičko. I to je vrlo jednostavno tako provesti. Vi ste spomenuli neke granice u smislu brojki za proizvodnju. To je nešto što je već automatski složenije. Mladi poljoprivrednici, mislim da ono što smo mi predložili u svakom slučaju je dobro u smislu ciljeva, jer ono što mi vidimo na temelju dobni dobi u poljoprivrednom sektoru je vrlo različito u različitim državama članicama. Postoje situacije u kojima e, možemo ih nazvati dramatičnima, gdje imamo mnogo vrlo starih poljoprivrednika koji su još uvijek vrlo aktivni, a u drugim državama članicama je situacija uravnoteženija. Stoga ima smisla da državama članicama pružiti priliku da same e, oblikuju i određuju ono što žele napraviti za mlade poljoprivrednike kako bismo izbjegli situaciju u kojoj e, bi i dalje e, nove količine novca se ubrizgavale u nešto u u čemu za to ne postoji potreba. E, što se tiče upravljanja rizicima, ja bih istaknuo strateški pristup, to je nešto što je zacrtano, jasno u prijedlogu. Komisija bih željela da države članice moraju tu napravo najprije nešto poduzeti jer u sadašnjoj situaciji se ništa ne propisuje. Dakle, država članica bi trebala i morala iskoristiti te instrumente na temelju analiza i potreba, na svrsishodni način i to bi trebali ugraditi u jedan opći strateški okvir koji izrađuju. Mi znamo da u mnogim državama članicama i u regijama na temelju državne potpore Postoje instrumenti za upravljanje rizicima, oni su e, financirani na nacionalnoj razini i imalo bi smisla da se sve to objedini u okviru više strateškog okvira koji bi bio dio strateškog plana. I moj kolega, e, bivši kolega e, Azekatea, Tomas, vi ste spomenuli mnogo toga što se tiče uredbe Omnibus mi smo dosta preuzeli s te uredbe i nadogradili. Ja ću se ograničiti na nekoliko aspekata. Što se tiče revizije, vi ste rekli da bi revizija ne bi trebala biti redistribucijska, ali ona je po svojoj prirodi takva, jer se uvijek e, sagleda situacija iz prošlosti i onda se utvrđuje stanje na temelju kriterija iz prošlosti. I učinci revizije su tada da li će se vratiti novac, ispraviti, ispravljati financiranje EU-a, sve je to nešto što se ponovno E, mora preispitivati i resursi preusmjeravati. To ne možemo izmijeniti. Što se tiče transparentnosti cijena, naglasit ću ono što sam već jednom rekao. Mi trenutno radimo na dodatnom poboljšanju transparentnosti cijena kako bismo poboljšali mehanizme koji već jesu provedeni u okviru zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i strateških planova jer poljoprivrednici moraju znati više o formiranju cijena i zajedničkoj organizacije tržišta, jer tako ćemo znati gdje se zajedničke vrijednosti apsorbiraju. Radimo na procjeni učinka i moći ćemo implementirati potrebne mjere u obliku implementiranih, odnosno provedbenih, odnosno delegiranih akata. Tomas, što se tiče krize, rekao si da moramo imati tri kriterija koji bi trebali aktivirati djelovanje komisije. Za sada imamo situaciju u kojoj postoji jedna opća klauzula u uredbi o zajedničkoj organizaciji tržišta e, članci 129, 131 o vezano uz dobrobit e, životinja. Ti članci se mogu aktivirati ako će to biti potrebno. Mislimo da je to najveće prednosti. Jasni kriteriji mogu biti poziv za aktiviranje kriznih mjera potrebno je uvijek sagledati cjelovitu situaciju na tržištu, cjelovita situacija što se tiče prihoda, što se tiče pregovaračkih pozicija u prehrambenom lancu i tek tada se odlučuje u određenom trenutku postoji li potreba poduzimanja određenih mjera ili ne. Poduzimanje tih mjera nije samo e, pitanje dobre volje komisije, već i pitanje proračuna. Kao što smo vidjeli u prošlosti, Iznimno je teško pronaći neophodna proračunska sredstva za takve mjere i to se sigurno neće ni u budućnosti izmijeniti. Što se tiče predmeta Endivija, možda bismo tu trebali voditi bilateralnu raspravu vezano o organizacijama proizvođača. Oni su jedan zasebni gospodarski subjekt u smislu e, zakona o tržišnom natjecanju tu možda se ne slažemo u cijelosti, no slažem se sa e, člankom 152 iz uredbe Omnibus. E, sada je postalo nemoguće izuzeti ključne aktivnosti organizacija proizvođača iz e, provedbi o tržišnom natjecanju. Dakle, to, to su organizacije koje su ekonomske, koje ne samo da pregovaraju, već nastoje integrirati ekonomske aktivnosti svojih članica. Što se tiče upravljanja krizama, samo jedan komentar eksplicitno u članku 60. drugog stavka uredba o strateškom planiranju se spominje upravljanje krizama i to bi bila jedna od mogućnosti operativnih programa i u drugim sektorima e, za voće i povrće. I nekoliko komentara vezano uz ono što su rekli zastupnici, zastupnici Kalinovski. Vi ste rekli da će u budućnosti komisija odlučivati o tome hoće li e, poljoprivrednici dobivati izravna plaćanja ili ne. To nije istina. Ono što piše u prijedlogu je da izravna plaćanja će ostati ključni element potpore dohotku i da države članice moraju planirati, to jest programirati izravna plaćanja koja žele isplaćivati u okviru strateških planova. A te strateške planovi odobrava komisija, ali ne iz vedra neba na temelju arbitrarnosti, već na temelju svih pravila i kriterija koji su sadržani u prijedlogu. Dakle, komisija e, ni u kom slučaju ne odlučuje proizvoljno hoće li poljoprivrednici dobiti izravna plaćanja, ali ne, mi smo upravo iznijeli prijedlog kojim bismo željeli osigurati da izravna plaćanja budu okosnicom zajedničke poljoprivredne politike. Također smo čuli komentare o konvergenciji. Moj dojam je da još uvijek je to siva zona, odnosno da postoje određeni nesporazumi u smislu značenja konvergencije mi smo predložili nešto vezano uz vanjsku konvergenciju, što znači da bi komisija željela ostvariti više napretka u smislu toga da iznosi po hektaru koji se odobravaju državama članicama budu objedinjeni, da se, da, da se jednostavno više približe, tako da oni koji primaju plaćanja po hektaru, a to je manje od 200 eura po hektaru, to bi se trebalo povisiti, a iznosi bi se približili E, onima iznosima koji su viši. To nije problem samo novih država članica, već postoje i neke starije države članice koje u svakom slučaju su i ispod e, prosjeka eu ili 90% prosjeka EU imale bi koristi od toga. No postoje i interna konvergencija, 75% tu je vrlo važno. Interna konvergencija znači da se ne primjenjuje na nove države članice, jer nove države članice primjenjuju podsustave, a to je sustav paušala sa istim iznosima po hektaru. To znači država članica koja još uvijek ima različite iznose, to vrijednosti prava po hektaru, koji, to se primjenjuju takozvani povijesni, historijski sustavi, da bi oni trebali odrediti vrijednost svojih e, e, divergentnih e, plaćanja, morali bi ih približiti. To piše u članku kasnije ću vam reći broj, da te državčanice bi trebale ostvariti, to je pobrinuti se, da, postoji, da minimalna razina vrijednosti plaćanja bude 75% nacionalnog prosjeka to je interna konvergencija. To je nešto što se ne primjenjuje na države članice jer one imaju sustav paušala koji je implementiran. To je važno za one države članice koje imaju historijske sustave kao što su Španjolska, Francuska, odnosno Irska. Spomenuo sam tri države članice na koje bi se to odnosilo. Gospođo Hojbuh, vi ste spomenuli da ćemo imati sada ekološke programe u oba stupa. U drugom stupu, ono što ste pronašli u predlogu je da ćemo sada imati agroekološki sustav u različitim varijacijama. A to, je nešto što postoji i danas. Te mjere će se dalje primjenjivati. Njima će upravljati države članice. Slijedit će se kriteriji iz uredbe. Ono što ekološki programi znače u prvom stupu je da država članica e, može nešto financirati sukladno zakonu EU-a i može razviti ciljane sustave čak više ciljane nego u drugom stupu, vezano uz konkretne probleme koji postoje na njenom teritoriju. To da će biti limitirano određenim proračunskim elementima, neće morati koristiti 50 ili 15% proračuna, ali bi mogle uzeti, odrediti udio za koji smatraju da je najprikladniji. I kao što je već jedan od stručnjaka rekao, tada bi države članice mogle ne platiti samo određeni dohodak i e, troškove poljoprivrednika, već uključiti i određene poticaje u plaćanja, a mislim da je to jedan široki, vrlo prisutni zahtjev ovog odbora, pa i unutar poljoprivredne zajednice. Dakle, to je alat da se državčanicama pruži dodatni instrument za ciljano rješavanje ekoloških problema. To bi moglo postati dijelom strateških planova i ne znači način bi se sve to moglo pobrinuti u smislu rješavanja administrativnih opterećenja i zaključni komentari. Zastupnik Kalinovski spomenuo članak 4. članak 16. slavna klauzula o poljoprivredi koja je oštro kritizirana. Spomenuli ste situaciju u kojoj u vašoj zemlji poljoprivrednici možda neće moći iskoristiti potporu za slučaj kriza iz nacionalnih fondova zato što nemaju ne kontrolira određena područja. Ja bih predložio da mi zajedno raspravimo taj problem i da mi precizno objasnite u čemu leži problem, tako da vidimo da li je to problem u smislu provedbe EU mjera na terenu i kako bismo mogli nešto poduzeti i stupiti u kontakt sa poljskim tijelima ili je to jednostavno posljedica primjene nacionalnih programa u kojima, za koje komisija jednostavno nije odgovorna. I mislim da ću sada stati, ako su još postala neka otvorena pitanja. Hvala lijepa. Tym bardziej, że dochodzi 21 minuta pana wystąpienia. Hvala. 21 minuta, to toliko je trajao vaš govor, vaš govor, ali hvala vam budući da ste razjasnili dosta nerazjašnjenih aspekata. E, što se tiče gospodina Kalinovskog, mislim da je taj problem nerazriješiv. Budući da su to neki unutarnji problemi, možda bi sama zemlja trebala to riješiti. Žao mi, ispričavam se, ali riječ je o jednoj važnoj temi, a gospodine predsjedatelju, s obzirom da vi niste shvatili što sam htio reći, imam dom da zamjenik ravnatelja dobro shvaća i čak je tražio razjašnjenja. Prilikom usvajanja nacionalnih prateških strateških e, planova, Europska komisija bi trebala posvetiti pozornost na definiciju djelatnog poljoprivrednika, dakle to bi trebalo moći provjeriti na terenu. Danas e, u Poljskoj sukladno zakonskim propisima na snazi može postati samo jedan poljoprivrednik koji obrađuje zemlju ili e, uzgaja životinje, dakle samo jedan može biti takav, ali zapravo imam dvostruko više ljudi koji postavljaju zahtjeve u ime poljoprivrednika. Vi se pretvarate kao da ne razumijete što želim reći, nije mi jasno zašto. ću sada riječ našim stručnicima, svatko ne duže od dvije minute, molim vas. Hvala lepa. Ne duže od deset minuta. Ehm, Hvala. Hvala. Čini se da svi imaju poteškoća kada je riječ o definiciji nekih osnovnih pojmova. Europska unija ulazi u fazu strateškog planiranja ZPP-a, to je jedna velika promjena mi se zapravo bavimo prošlošću, a da ne razumijemo budućnost. Što znači strateško planiranje? Znači da trebamo znati definirati svoje potrebe na temelju činjenica, znanstvene objektivne analize, a ne na temelju onoga što pojedine interesne skupine vjeruju, nego na temelju stvarnih činjenica. Kada e, budemo rješavali te stvarne potrebe, moći ćemo definirati i relevantne ciljeve. Dobra politika temelji se na e, ciljevima koji se mogu kvantificirati, a onda treba odabrati najbolje mjere koje su nam na raspolaganju u zadanom zakonodavnom okviru. Dakle, one koje će najbolje postići željeni cilj. Za to je potrebno ispuniti dva preduvjeta Dakle, za svako uspješno planiranje mora postojati kontrola kvalitete i moramo u mjeri u kojoj je to moguće izbjeći bilo kakve ideološke e, i povijesne manipulacije i pronaći najbolje moguće rješenje. Netko mora biti na začelju tih reformskih napora, a strateško planiranje osim toga mora biti i uključivo. Tu moraju biti uključeni predstavnici poljoprivrednika, nadležnih agencija, ekoloških aktera, koji možda imaju sasvim drugačiju predođbu o tome što bismo trebali postići. Mislim da je to zaključak koji trebamo izvući na temelju ovoga prijedloga. Ja ću na temelju sadašnjeg prijedloga pokušati dati odgovore na vaša pitanja. Moj prvi odgovor je upućen e, gospodinu Mögelezu. politika da, apsolutno gre za popol... Riječ je o našem krivom tumačenju tog zaokreta zajedničke poljoprivredne politike da kako riječ je o stvarnom zaokretu, međutim izgleda da nam se čini problematičnim to da se velik broj pozitivnih aspekata iz okvira za ruralni razvoj e, prenosi u, u, u ovaj sadašnji sustav zajedno uz neke e, negativne aspekte. Meni se čini da je ovo jedna vrlo neobvezujuća politika i mislim da potrebe nisu bile objektivno definirane. Te potrebe su povezane sa kvalitetom upravnih postupaka. A kada je riječ o našoj politici ruralnog razvoja, a mislim da će se to nastaviti i u ovom novom strateškom okviru, najveći problem je u tome što potrebe nisu onoliko važne koliko nam se čini. Važnije je razmisliti o tome kako ćemo preraspodijeliti proračunska sredstva i to je zapravo u srži ove problematike. Ruralni razvoj se vezuje i uz e, SWOT analizu. Osobno mislim da je to jedan primitivni instrument koji se temelji na politikama, koji nije egzaktan, a ako ne budemo li egzaktni, ne, nećemo se baviti politikom koja se temelji na činjenicama. Sve naše sugestije idu u smjeru da se ispravi ono što je krivo i mislim da to na neki način može sažeti ovu današnju raspravu. Kao prvo, Tamo gdje postoji europsko zakonodavstvo trebali bismo povezati ciljeve i mjere sa konkretnim referencama u zakonodavstvu. Govorim o klimatskim promjenama, biološkoj raznolikosti, zaštiti okoliša, zaštiti naših voda, zaštiti tla. Postoji europski zakonodavni okvir kojim se uređuju sva ova područja, dakle to se temelji na prijedlogu komisije, ali nisu uspostavljene izravne veze. Dakle, postavlja se pitanje kako ih definirati. Ukoliko znamo koji su željeni ciljevi ove politike, to se onda može pretočiti u individualne strateške planove. Međutim, to je samo dio ove priče. E, ono što je najvažnije jest e, da e, vidimo što ćemo činiti sa pitanjem dohotka poljoprivrednika. Pitanje dohotka poljoprivrednika je u središtu zajedničke poljoprivredne politike i to će tako ostati. Ne mislim da će se to promijeniti temeljem ovog novog prijedloga, budući da se u njemu ne definira razina dohotka niti se govori o tome e, ko su korisnici. Vjerojatno to možete definirati u Briselu i države članice će mjere provesti, a one neće biti, one u prošlosti nisu bile ravnomjerno raspoređene. i one zemlje koje će moći e, opravdati svoje troškove vjerojatno će dobiti Nobelovu nagradu. No, to nije važno. Mislim da naši ciljevi u smislu potpore dohodku trebaju biti jasno definirani, e, kome ćemo dodijeliti tu potporu. Neki poljoprivrednici ne mogu opstati bez potpore, a drugima ta potpora ne bi trebala ići. Međutim, to vjerojatno nije nešto što bi se dalo riješiti ovdje u Briselu, budući da to treba riješiti na razini država članica. Što se tiče vašeg prijedloga o opravdanosti ove politike, htio bih reći sljedeće. Zašto bi se strateškim planiranjem pokušala spasiti spasiti legitimitet ZPP-a. Nitko zapravo ne vjeruje u ZPP, a svi žele imati koristi od nje. Nisam još upoznao niti jednog poljoprivrednika koji bi bio u potpunosti zadovoljan e, načinom na koji funkcionira ZPP, ali svi brane tu politiku. Kada se politika nalazi u rukama država članica, to može biti prilika da se od te politike nešto i dobije. To bi možda bilo pomoglo da se izbjegne i situacija poput Brexita. Strateško planiranje treba dobro koristiti. Neki kažu da bismo trebali uključiti sve institucije i agencije. Međutim, strateško planiranje ne znači planiranje koje radi politička elita, nego svi akteri, Agencija za ruralni razvoj, poljoprivrednici i svi ostali dionici. Riječ je o jednom kreativnom procesu, premda ovdje razgovaramo o tome kao da je riječ e, isključivo o administrativnom postupku. Zemlja koja trenutno predsjedava Europskom unijom doista je nesklona da se analizira ovo pitanje i to me rastužuje. Kada smo mi ovu politiku integrirali u Sloveniji, pa kada smo ušli u Europsku uniju, svi su pokušali iznaći najbolje rješenje. Mislim da je to dobar primjer. Danas je pravi trenutak da sve države članice i poljoprivredna gospodarstva međusobno surađuju i da se pokuša razjasniti kamo zapravo odlazi ti, odlaze te milijarde i milijarde eura. dakle, ovo što ću sada reći se nadovezuje na posljednje pitanje koje mi je upućeno. Mislim da bismo trebali dati sve od sebe da izbjegnemo da imamo jednog desk ofisera u Europskoj komisiji koji se bavi čitavom tom problematikom. Kvaliteto odločanja vključiti treba... Ovo je preširoka tema i moramo se pobrinuti da se poboljša kvaliteta našeg postupka donošenja odluka. E, potrebno je odgovarajuće stručno znanje da bismo polučili uspjeh u tome strateškem načrtovanju moramo uključiti se. Jesi si predstavljam da tako nacionalno... Što se tiče strateškog planiranja, moramo uključiti sve u taj proces i nacionalni parlamenti uz Europski parlament imaju svoje mjesto u tome. No jasno je da bez Europske komisije koja može pratiti kvalitetu čitavog procesa i dovesti think tankove i neovisna tijela iz različitih država članica, mislim da ne bismo mogli postići e, toliko koliko smo postigli. Molim vas, deset minuta i ne duže. a, Hvala, ja bih e, želio spomenuti nekoliko stvari, budući da su neke stvari već razjasnili bilo predstavnik komisije, bilo kolega, tako da neću ulaziti u te aspekte. Prije svega što se tiče primjedbe, Rodrig koji je iznio zastupnik Rodriguez, dakle bili politika trebala ići više u smjeru cijena. Ja to nisam rekao, niti mi bila namjera da to izravno kažem. Međutim, ukoliko imamo politiku koja je više usmjerena na tržište, bilo bi dobro da dobijemo i e, usmjerenje smjernice sa tržišta. No, mislim da možda trebamo ići tim smjerom jer bi to e, dalo mogućnost europskim poljoprivrednicima da, da daju svoj doprinos europskom lancu poljoprivredne hrane. Međutim, ako s druge strane imamo više standarde nego što je to slučaj drugdje u svijetu, u tom slučaju za te dodatne zahtjeve trebaju postojati i specifične uplate. Dakle, to je javni novac za javna dobra. Primjerice, neki poljoprivrednik koji mora ispuniti više zahtjeve u europskom društvu, na taj način bi dobio mogućnost da ima svoje mjesto i na tržištu. Što se tiče sustava definiranja gornje granice, mislim da je predstavnik komisije već spomenuo da se ovim prijedlogom omogućuje i e, normativni izračun za plaće to vidim, ali ja sam zapravo htio otići korak dalje, a to je normativni izračun u odnosu na broj radnika na poljoprivrednom gospodarstvu. Nisam baš shvatio da je to već uvršteno u ovaj sadašnji prijedlog. Zatim je e, gospodin Flanagan postavio jedno pitanje o zlouporabama. E, Dakle, čak kada bi definiranje gornje granice e, bilo uspješno, bilo bi možda premalo novca da se vrati, ali slažem se s time. Međutim, to ne onemogućuje države članice da e, preraspodijele novac kroz druge instrumente. E, neujednačena raspodjela plaćanja um, na neki, nasled, na neki način je nasljeđe prošlosti kada smo imali potporu cijenama gospodarstva koje nemaju sustav e, po hektarima Ja se slažem s vama, tako da mislim da trebamo imati još e, ciljanije mjere. E, zatim, netko je rekao da sam ja upotrijebio riječ jednakost, a da nisam baš razjasnio na što mislim. Slažem se s time. Kada govorimo o nejednakostima, kažemo da 80% izravnih plaćanja idu 20% poljoprivrednika. Dakle, jasno je da je riječ o nejednakosti. Međutim, kada se postoje pitanje kako to korigirati, za to su potrebni kvalitetni kriteriji. Ako se na nekom velikom gospodarstvu zapošljava velik broj radnika, možda i to i opravdano. Isto tako postoje dokazi na temelju nekoliko studija, jedna od njih je i studija revizorskog suda koje upravo upućuju na to da u nekim slučajevima se kaže da neko gospodarstvo ne treba primati potporu, da je pak s druge strane nekim gospodarstvima potrebno više nego što dobivaju. Potrebni su kriteriji koji su više normativni, mislim da treba prijedlog koji bi išao u tom smjeru. Ja nastojim e, voditi račun onome što je rekao predstavnik komisije. Dakle, ne mislim da trebamo gledati na situaciju kao da je crno-bijela i zato niti ja nisam iznio prijedlog da se sustav u potpunosti ažurira. Slažem se i s onime što je bilo rečeno o boljoj ravnoteži vezano uz e, vezana plaćanja. Da, kada bi se smanjila ukupna proračunska sredstva koja su namijenjena za to, možda bi se mogao postići takav učinak. Moram priznati da sam tu imao neke razloge za zabrinutost. Što se tiče upravljanja rizikom, da, mislim da to treba staviti u širi kontekst. Rekao bih da se ovim prijedlogom to predviđa i mogu samo podržati da se krene u tom smjeru. Mislim da to je iznimno važno i to treba postojati na razini država članica. Na primjer, ako e, pogledate kako je ustrojen sustav upravljanja rizikom u Njemačkoj, vidjet ćete da oni u mnogo većoj mjeri koriste osiguranja iz trećeg, e, iz privatnog sektora. U nekim drugim zemljama je tradicija drugačija. Tako da mi se čini vrlo važnim da se ne stvara nešto novo, nego da se optimiziraju već postojeći sustavi. U potpunosti se slažem dakle s ovime što je rečeno. E, zatim o eko programima, s time ću zaključiti. E, dok sam razmišljao o tome, palo mi je na pamet nešto. Ovdje stoji da e, se želimo više usmjeriti na ostvarene rezultate. Sukladno mom tumačenju postoji jedno tumačenje eko programa a to je da se tu uključe i neki programi na razini država članica ili sustav e, dodjele bodova kao što postoji u Njemačkoj. To bi zapravo omogućilo šire sudjelovanje raznih dionika Moram stvari postaviti malo šire od predstavnika komisije. Da je to specifičan instrument za specifičan problem u nekoj državi članici. Ja mislim da se tome može dati jedno drugačije tumačenje. Da to bude jedan općeniti instrument za jednu širu problematiku. Na primjer, kada je riječ o dobrim poljoprivrednim uvjetima i ekološ, dobro ekološkoj praksi, tu se kaže da treba postojati jedna tampon zona od 10 metara. Ako bi se pokazalo da bi e, jedna takva zona od 20 metara bila bolja, onda se eko programom može definirati e, takva tampon zona od 20 metara, što znači da se neki poljoprivrednici mogu opredijeliti za to, drugi ne, ali to bi moglo biti korisno. Mislim da bi tu isto tako bilo moglo biti pozitivno da ukoliko se poljoprivrednicima da naknada za pružanje određenih usluga, na taj način ih se potiče i na poduzetništvo, na neki način. Da, ili onda možda možete reći da imamo već u drugom stupu poljoprivredno-ekološke usluge. Da, ali tu postoji e, ograničenje što se tiče plaćanja kada je riječ o eko programima možete imati i višu kompenzaciju i to je čini mnogo atraktivnijom kao mjeru. Evo, htio bih da samo razmislimo o tome. Možda bismo putem eko programa e, mogli imati jednu ležerniju strukturu ozelenjivanja sa, gdje bi sudjelovalo više gospodarstava, a u drugom stupu ove poljoprivredno okolišne mjere mogu se odnositi na mjere koje zahtijevaju e, više napora od strane poljoprivrednika, ali koje su onda kompenzirane. Hvala vam. Što se tiče dohotka, e, ja sam predložio sljedeće. Kao prvo, E, revidirati referentne cijene kako bi se prilagodile e, stanju na tržištu te e, omogućiti preventivno upravljanje. Mislim da nije dobra ideja vratiti se na tržišnu orijentaciju za zajedničku poljoprivrednu politiku. Komisija svaki mjesec objavljuje izvješće o izvozu između Španjolske i Europske unije pokazuju da se Europa bez ikakvih subvencija pretvorila u uh, veliko izvozno područje. U Španjolskoj 50% poljoprivredne proizvodnje se izvozi izvan Španjolske. Jedan dio ide u uh, Europsku uniju, a jedan dio ide u treće zemlje. Stoga smatram da je mm, europska poljoprivreda velika dobitnica u cijeloj toj priči, no ono što je potrebno učiniti jest prilagoditi mehanizme kako bi se moglo jednostavnije intervenirati na tržištu. Naravno, ako u sadašnjim pravilima e, međunarodne trgovine žele ograničiti ponudu iz Europske unije te otvoriti tržište mislim da bismo na taj način samo doveli e, pod upitnik međunarodne sporazume a europska poljoprivreda je zapravo velika dobitnica liberalizacije tržišta i sada ću nastaviti na engleskom moj prijedlog da se spoji 10% e, podrške sa 3% omogućava da dobijemo 13 ili čak 20% potpore. A to se temelji na povijesnom iskustvu iz sektora voća i povrća. Mi nemamo nikakvih problema jer ćemo na taj način podržati i proizvođače i organizaciju proizvođača. I bilo bi vrlo e, razumno da imamo takav sustav. Ja sam u izvještaju govorio e, o grešci koju smo e, napravili za vrijeme prve mliječne krize kada smo dali više od 200 ili čak 300 e, milijuna mljekarima, a da to nije imalo nikakvog utjecaja na e, tržište. Alan Matthew je analizirao to pitanje, a ja sam kad smo to radili sjedio u komisiji. Za, prema mom mišljenju, a i prema mišljenju suda Europske unije, E, organizacija proizvođača i organizacija proizvođača, a ne kartel i to je tvrtka i mora se prema njoj postupati na taj način. Ne smijemo smatrati da je organizacija proizvođača kartel te da ima negativan učanak na poljoprivrednike. No neću sada ulaziti u tu raspravu. Što se tiče odita, odit mora biti retroaktivan. Ono što ja tvrdim da tumačenje mora biti retroaktivno, tumačenje pravila. Kada smo radili reformu sektora voća i povrća 2006. Eh, odlučili smo dopustiti da organizacije proizvođača eksternaliziraju svoje aktivnosti. Bilo je jasno da kao tvrtka, organizacija proizvođača može e, outsourcati nekoj drugoj tvrtki ono što smatraju da druga tvrtka može bolje učiniti. Nakon pet godina shvaćanje komisije, koja, onog dijela komisije koji se bavi auditom, se potpuno promijenilo. I sad odjednom imamo ozbiljne probleme sa zemljama članicama. Što se događa? Kad komisija otvori vrata i dopusti više fleksibilnosti zemljama članicama, administracija zemalja članica eh, odmah razmišljaju kakav će problem eh, revizori naći za pet godina. Tako da će odmah početi pripremati složenije zakonodavstvo kako bi spriječili što bi e, revizori Europske komisije eventualno mogli pronaći za pet godina. I to stvarno onda stvara dodatne e, složene probleme. Mi moramo staviti utjecaja nacionalnim nadležnim tijelima da ako današnje poimanje eksternalizacije je sljedeće. Dakle, da svaka tvrtka može outsourcati dio posla koji se smatra da će se bolje obaviti izvan tvrtke, što će se dogoditi za pet godina. Da sam ja prije pet godina znao ono što danas znam, mogao bih vam napraviti golem popis pogrešaka koje sam mogao izbjeći. I to mi sad tražimo od zemalja članica. Da spriječe što će netko za pet godina e, misliti. I to stvarno e, stvara jako puno problema. Dakle, smatram da ne možemo imati retroaktivno tumačenje pravila. A što se tiče kapacitecija komisije i e, predvidivosti intervencija komisije, ako želimo razviti sustav upravljanja rizikom i ako se to može učiniti isključivo kroz javne ili privatne aktivnosti, dakle ili kroz kompletno privatne ili kroz javno privatno partnerstvo, onda moramo dobro znati koji su nam rizici na tržištu. Neki su e, rizici klasični. Ako želimo razviti e, program za osiguranje tržišta ili e, nekakve uzajamne fondove za zaštitu tržišta, onda moramo znati od kojih smo rizika osigurani, od kojih smo rizika pokriveni iz tih uzajamnih fondova. Prije nekoliko godina smo predstavili izvješće upravo na tu temu u ovom parlamentu i tada smo vrlo jasno objasnili taj problem. Ako ne znamo, e, imamo rizik za poljoprivrednika. Zatim imamo klasične e, tržišne e, rizike kojima, kojima može upravljati organizacija proizvođača. To se može osigurati kroz ugovore i tako dalje. No, na vrhu imamo i rizik e, vezan uz tržište za kojeg ne znamo. I kada će komisija onda intervenirati? Što će komisija učiniti? Kakav će biti učinak toga? Ako ne znamo što će komisija e, učiniti kada bude intervenirala na tržištu, onda to znači da nećemo imati ni privatno ni javno osiguranje od rizika u Europi. Nijedno osiguravajuće društvo neće ući u igru ako ne znaju e, s kakvim se rizicima suočavaju. Nepoznati rizik je najgori za osiguravajuća tijela. Situacija je uvijek ista. Vi morate znati od kojih ste rizika osigurani. A ako želimo stvarno oformiti nekakav sustav osiguranja rizika, onda moramo znati koji su nam rizici. Ako to nije moguće, u redu, ali onda isto to moramo znati. Nemamo nikakav instrument, ni privatni, ni javno uh, privatni, za osiguranje tržišta. Tako, to je tako. Evo, ja vam vraćam svoje dvije minute. za Hvala vam na ovim detaljnim objašnjenjima. hvala i svima vama na komentarima jer se jasno vidi koliko je složen ovaj problem. Dakle, bogatiji smo što se tiče znanja, ali istovremeno um, mm, uznemireni smo zbog svih problema o kojima smo čuli. E, najljepša hvala našim e, zastupni, našim gostima. Mislim da ovim možemo završiti naš seminar. Hvala e, i našem policy departmentu što je organizirao ovaj seminar. Da vidimo koliko je problema pred nama. To jest vidimo koliko problema je pred nama i pred našom zajedničkom poljoprivrednom politikom. No to su problemi s kojima se moramo suočiti. nemamo puno vremena i moramo ubrzati e, radove. E, hvala svima, hvala komisiji na suradnji, hvala i prevoditeljima. i ako nemate nikakvih e, komentara e, pod točkom razno, smatram da možemo zaključiti ovaj sastanak. Sljedeći sastanak ćemo držati 22. listopada u Strasburu. 22. listopada u 19 e, sati. I imat ćemo na raspolaganju 2,5 sata. Hvala.